Dear colleagues, please, ask you to... Kolege, molim vas da uzmite svoje mjesta. htio bih da sada usvojimo dnevni red. U redu, dnevni red je usvojen. Pozdravljam među nama predsjednika Središnje Europske banke Marija Dragija na prvi monetarni dijalog, dijalog o monetarnim pitanjima e, u ovoj godini. Posljednji puta imali smo dijalog o monetarnim pitanjima 28. studenog današnji se održava u vrlo izuzetnoj situaciji jer su ekonomski podaci bolji, međutim iz geopolitičkih razloga ima i negativnih tendencija i isto tako e, nova e, u e, S administracija ima stajališta e, koja uzrokuju puno zabrinutosti i radi kojih se mora sa europske strane razumno e, postupiti. Prema tome, diferencijacijska integracija jest i može biti važan instrument, ali e, moramo koristiti metodu zajednice kako bismo na taj način slijedili jedinstvo Europske unije te ostvarili naše ambicije uključujući i e, e, ostvarivanje ekonomske i monetarne unije. E, inače, ah, se e, nastavlja sa redovnim radom Morskoj središnjoj banci e, sve dok se e, ne donese adekvatna poruka odnosno odluka o inflaciji i treba se potvrditi dakle da imamo odgovarajuće alate u rukama kako bismo odgovorili na sve izazove. Mislim da je vrlo jasno da su nekonvencionalne politike Europske središnje banke igrale ključnu ulogu vezanu za monetarnu politiku i za stabilnost cijena. Izražena e, je zabrinutost o mogućim lošim efektima takve politike, među inima dodatni rizici i e, problemi vezani za kvantitativno popuštanje, e, pa će su na upravo o, o tim temama razgovarati danas. To su izabrali koordinatori odbora Ekon. Danas će nam pridonijeti e, raspravi i e, mnogi uvaženi stručnjaci. E, što se tiče utjecaja monetarne politike na cijene aktive je nešto gdje ne postoji puno literature. Što se pak tiče naše druge današnje teme, nema e, argumenata da je ovakva politika negativno utjecala na produktivnost. Hvala lijepa svima. Dajem riječ predsjedniku Dragiju. Izvolite. Zahvaljujem, zahvaljujem predsjedniče, uvaženi zastupnici, članovi odbora EKON dame i gospodo. Doista mi je drago što mogu e, sada govoriti pred vašim odborom e, e, upravo u oči potpisivanje, u oči godišnjice potpisivanja ugovora iz Maastrichta a ta je odluka koja je označila novi korak u procesu europske integracije i postavila temelj za ekonomsku i monetarnu uniju kao i Europsku središnju banku. Deset godina kasnije građani su u rukama već držali euro. To je dovelo do znatnog jačanja političkih eh, eh, obveza koje smo dobrovoljno preuzeli i koje su nas držale sada zajedno već 60 godina. Lako je pocijeniti snagu e, ovih e, dobrovoljnih obveza koje smo poduzeli. Ali jedinstvenom smo valutom stvorili veze koje su nas izvele iz najveće ekonomske krize od drugog svjetskog rata. To pa je upravo izvorni razlog postojanja europskog projekta, naime da budemo ujedinjeni u teškim vremenima. Kada je toliko lako e, potražiti rješenje u okretanju protiv susjeda ili u nacionalnim rješenjima, ali cilj Europske monetarne unije mora biti pokušati postići ekonomski i socijalni napredak kao što je to bila i namjera potpisnika Mastriškog ugovora. I upravo iz tog razloga potreban nam je održivi rast i stvaranje radnih mjesta. E, ova oporava koju smo vidjeli e, i koji, komu svjedočimo u posljednjim, e, posljednjim mjesecima vode nas prema tom cilju. Posljednjih dviju godina BDP po glavi stanovnika povećao se za 3% u europodručju, što je otprilike usporedivo sa drugim naprednim gospodarstvima. Ekonomsko raspoloženje je na najvišoj razini u posljednjih pet godina. Nezaposlenost je pala na 9,6%. To je najniža razina od svibnje 2009. A odnos javnog duga prema BDP-u pada već drugu usporednu godinu za redom. Ovo su sve koraci u pravom smjeru, ali to su tek prvi koraci. Moramo nastaviti ovim putem kako bi i dalje snižavali nezaposlenost i kako bi više europljana moglo imati koristi od oporavka. E, želio bih za početak raspravljati naš doprinos potporom oporavku, a zatim objasniti zašto odluke monetarne politike koje su donesene u prosincu su bile ispravne u sadašnjem gospodarskom kontekstu. Kao što ste i zatražili, također ću govoriti o rizicima za financijsku stabilnost koji su pod stalnim nadzorom. Naša monetarna politika ključni, ključno je doprinjela pozitivnim ekonomskim razvojima koje sam upravo opisao. Naše su mjere djelovale putem financijskog sustava i odrazile se i na realno gospodarstvo u cijelosti, osiguravajući povoljne uvjete financiranja. Na sastanku u prosincu upravljačko vijeće vidjelo je da postoji potreba za e, oporavak e, koji bi treba i dalje jačati kako bi se osigurala konvergencija i razina inflacije blizu, ali e, iznad iznad 2%. Dakle, u tom smislu uvjeti financiranja moraju i dalje biti E, takvi da daju potporu gospodarstvu odražavajući nesigurnosti izvan i u europodručju. Stoga smo odlučili e, osigurati određenu, e, određeni iznos za monetarno popuštanje za dolazeće razdoblje. U tom kontekstu odlučili smo proširiti program kupovne imovine i dalje od ožujka 2017. s namjerom da se nastavi s kupnjom do kraja prosinca 2017. ili i dulje ukoliko je to potrebno, a u svakom slučaju dok upravljačko vijeće ne e, vidi odgovarajući napredak na putu inflacije u skladu sa zadanim e, ciljevima za inflaciju. Nastavit ćemo kupovati imovinu u mjesečnom stopom od 80 milijardi eura do ožujka, a od e, travnja E, kupnja e, imovine će biti mjesečno 60 milijardi eura i ponovno ćemo investirati vrijednosne papire koje smo ranije kupili, kada postignu dospjeće, kada e, dođu do dospjeća, bit će ponovno investirane, koje će, te će to biti dodatak uz mjesečnu kupovinu. Naša odluka iz prosinca uspostavlja ravnotežu između rastućeg uvjerenja da se e, jača ekonomska e, jasnoća e, oporavka u Europskoj u europskoj zoni, te također da će se uspjeti postići konvergencija stopa inflacije do razine koja se traži. S jedne strane vidimo da akutni rizik deflacije je nestao, te da je inflacija sada e, raste i krenula je svojim tokom u sljedećim godina. A naprotiv e, široko uvriježenom mišljenju uvjeti u europodručju polako, ali sigurno se poboljšavljaju. Poboljšavaju. Rast BDP u europodručju solidan je u svakom kvartalu od početka 2015. sa prosjekom od 1,5% e, na godišnjoj osnovi. U usporedbi sa 2013. 3,5 milijuna manje nezaposlenih u europodručju, što je pad od više od 18%, a u posljednjem kvartalu oporavak se proširio na razne industrijske sektore te na većinu zemalja i ova disperzija rasta s dodanom vrijednošću u zemljama europodručja i sektorima znatno je pao i sada je gotovo na najnižoj razini od uvođenja eura. Ali potpora mjera monetarne politike i dalje je potrebna s naše strane ako želimo konvergenciju stopa inflacije prema odgovarajućem zadanom cilju sa odgovarajućim povjerenjem i na održiv način. rast inflacije, načelne inflacije u krajem godine i početkom ove godine pokazuje e, da e, je odgovarajući učinak postignut i na cijena energenata. Određene e, pritisci na inflaciju još uvijek su potisnuti i mislimo da će rasti samo postupno u tijekom vremena. Ovaj nedostatak zamaha temeljna inflacija odražava uglavnom dom, slabe domaće pritiske na cijene. Još uvijek E, rezultate na tržištu rada i slabu produktivnost koji koče rast plaća. Kao što sam već ranije rekao, strategija monetarne politike Središnje banke kaže da ne treba e, reagirati na individualne pokazatelje i e, kratko, kratke povećanje inflacije. Naš relevantni obzor naših politika je srednjoročno razdoblje, dakle E, pratit ćemo e, načelnu razinu inflacije, headline inflation i e, njihov utjecaj na stabilnost cijena u srednjoročnom razdoblju. Gledajući u budućnost, rizik za izglede u europodručju još uvijek se uglavnom odnose na globalne čimbenike. Naš, trenutni stav monetarne politike predviđa sljedeće. Ako e, predviđanja za inflaciju postanu manje povoljna ili ako financijski uvjeti postanu nekonzistentni sa daljnjim napretkom prilagodbe inflacije, upravljačko vijeće spremno je još proširiti program kupljene imovine što se tiče ili njegove većine i opsega ili trajanja. E, zatražili ste od mene da raspravim e, s vama implikacije financijske politike, naše akomodativne monetarne politike. Ukratko, dobre strane naše politike znatno nadilaze potencijalne e, nuspojave a te nuspojave se najbolje mogu riješiti nekim drugim politikama ako je to potrebno. Kao što sam upravo sada rekao, naša monetarna politika ključan je faktor koji stoji iza E, trenutnog oporavka. Još korak dalje, naše mjere odigrale su ključnu ulogu u očiva, očuvanju stabilnosti u europodručju, a to uključuje i financijsku stabilnost. Dopustite da malo pobliže pojasnim potencijalne nuspojave vrlo akomodativne financijske e, monetarne politike na financijsku stabilnost. Jedan od tih su nuspojava je učinak na profitabilnost banaka. Pogledajmo dakle podatke. Nakon e, usporavanja profita u prvom kvartalu 2016. profitabilnost banaka europodručja stabilizirala se u drugom kvartalu. Prema preliminarnim podacima, razvoj za treći kvartal čini se da su u skladu s onima za drugi kvartal ove godine. Monetarna politika može imati učinke na profitabilnost banaka raznim putovima. Naša je procjena da za sada to utječe e, da to se međusobno uglavnom kompenzira. Znači niske i negativne stope E, mogu e, naštetiti profitima banaka e, širenjem netog marže kamata, a istovremeno podupirati, podupirući oporavak, akumulativna monetarna politika smanjuje mogućnost neplaćanja i neispunjavanja obveza i time poboljšava kreditnu i bonitetnu sposobnost tvrtki i domaćinstava i to zajedno sa intermedijacijskim obim e, je nešto što je pozitivno za banke i ključan je faktor koji održava zaradu banaka u proteklim godinama. Nadalje, dugoročni niži kamate e, povećavaju i tržišnu vrijednost imovine koju drži banka što daje e, što jača kapital u rukama banaka i profitabilnost banaka ova cjelokupna slika e, unutar bankovnog sektora ipak ne održava svu heterogenost banaka, a posebice zbog toga što imaju različite poslovne modele, pa na različite banke niske e, kamatne stope utječu na različite načine. Drugo pitanje je potencijalni e, rizik e, stvaranja kreditnih ili imovinskih mjehura. U ovom trenutku pak ne vidimo uvjerljive dokaze na razinu europodručja takvog razvoja, pretjeranih e, valuacija. Dionice i cijene imovine uglavnom su u, u stvarnom rasponu, a rast u eh, nekretninama uglavnom eh, je eh, u odgovarajućim okvirima, iako postoji velika heterogenost i u ovom području. To podupire i činjenica da je kreditni rast još uvijek umjeren, što znači da razvoj na tržištu imovine nije popraćen pretrenim zaduživanjem i odgovarajućim zaduživanjem. Međutim, što se tiče akomodativnih mjera, što one E, duže traju, to postoji veća mogućnost negativnih učinaka na financijski sektor. Na primjer, cijene imovine mogu porasti na razine koje nisu u skladu s temeljnim vrijednostima jer investitori mogu doći u napast da preuzmu više rizika u vremenima s niskim prinosom. Takav e, razvoj najbolje se e, suočava sa makro i mikroprudencijalnim mjerama. Jedinstvena monetarna politika je usmjerena prema stabilnosti cijena europodručja u cjelini, ali makrobonitetne mjere politika i politike e, trebaju se odnositi na rizike za financijsku stabilnost koji se mogu e, gomilati u određenim segmentima tržišta i to u specifičnim segmentima tržišta, jurisdikcijama država ili pojedinim državama. Bavljenje takvim rizicima u samim uzorcima i korijenima smanjuje i mogućnost e, zaraze i prelaska na druga e, zemlja europodručja. Mikroprudencijalne pak politike smanjuju e, osjetljivost samih banaka. Stoga Pozdravam, pozdravljam prijedloge za smanjenje rizika koje je u studenom iznijela komisija, koji dalje razvijaju pravni okvir Europske unije za kreditne institucije i namijenjene su jačanju otpornosti, rezilijentnosti banaka. Dopustite evo da završim. Kao što sam e, prošlog tjedna rekao u Ljubljani, kao što nam je pokazala kriza, dobrobiti jedinstvene valute mogu se ubrati u potpunosti samo ako imamo politike i institucije na nacionalnoj i europskoj razini koje će osigurati da to funkcionira za sve. Prije pokretanja e, samog eura e, svi su se obvezali da će se ići putem institucionalne i monetarne konvergencije. Ono što nam je kriza pokazala je da ne možemo popustiti u toj namjeri. Naime, ta je namjera i dalje relevantna u potpunosti danas e, i u svim našim naporima za jačanje monetarne unije i u suočeni sa sadašnjim neizvjesnostima i E, budućim izazovima. Otpornost europodručja u 2016. a usprkos negativnim šokovima koje smo vidjeli pokazuje da smo na pravom putu i to također pokazuje da reforme na nacionalnoj europo razini E, idu u pravom smjeru. S poboljšanjem ekonomske situacije i iako imamo izazove u drugim politikama koje su nam e, u posljednje vrijeme prijenile pažnju, ne smijemo zaustaviti se u svojim naporima da jačamo e, monetarnu uniju i da jačamo njeznu otpornost. Trebamo se pozabaviti preostalim, dobro utvrđenim slabostima na nacionalnoj kao i na europskoj razini. E, također radim, radim se daljnoj potpori Europskog parlamenta u drugoj e, e, polovici mandata ovog parlamenta. Hvala i na raspolaganju sam vam za pitanja. Thank you. Thank President. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naravno da će vam Europski parlament eh, dati potporu za ostvarivanju ovih ambicioznih i nužnih ciljeva. Molim da sada svaki govornik eh, ima dakle dve eh, minute za pitanja i pet zajedno s odgovorom. Ludek u ime Pučana ima prvi riječ. Hvala lijepa. imate dakle našu potporu. Mo Prvo me zanima kako se razvijaju kamate. E, stopa inflacija nije na nultoj stopi, ali je negdje blizu te vrijednosti. E, kamatna stopa pada zato što je nominalna vrijednost ostaje ista. Na taj način monetarna politika daje više stimulacije realnom gospodarstvu u trenutku kada ekonomija prilično dobro raste. Zanima me na koji način želite da se razvijaju u sljedećih nekoliko tromjeseća e, realne kamate. Moje drugo pitanje je makroekonomske prirode. Nažalost, ne vidimo mogućnosti da upravljanje globalnom ekonomijom i će se kretati sa više liberalnog stava na više protekcionistički, barem će tako čini se reagirati neke, e, neki važni dionici. Kako vi mislite da će to posljedice imati na europsko gospodarstvo i kako namjeravate na to reagirati? Hvala lijepa. E, upravljačko je vijeće definiralo kao ciljeve za inflaciju četiri uvjeta. Prvo, da treba doći do konvergentnosti e, među našim e, ciljeva od posto i to na srednji rok. Drugo, ta konvergencija mora biti trajne prirode, što znači da moramo se pozabaviti e, razvojem inflacije za koje mislimo da su prolazni. Treće, mora biti samoodrživa. Zašto? Zato što sadašnje projekcije e, Europske središnje banke, odnosno stručnjacima u njoj koji se bave inflacijom, oni smatraju da će inflacija do 2019. godine biti blizu ali ispod 2%. Oni dakle predviđaju da sadašnja razina eh, razvijanja financijskih uvjeta, ne samo monetarne politike, da će ostati isti. Dakle, na tržištu se eh, neće toliko Uh, uzimati taj faktor sadašnjih financijskih uvjeta. A e, četvrto je, e, radi se o definiranju inflacijske stope za cijelu eurozonu. Dakle, iako u nekim državama stopa inflacija zaista se približava našem cilju, naš mandat E, je zapravo onaj koji se odnosi na cijelu eurozonu. Dopustite mi da dodam također da što se tiče stope inflacije, da ćemo mi e, stopu inflacije definirati kao e, glavnu inflaciju i želimo da ona bude dugoročna, samoodrživa, i e, da se primjenjuje na cijelu eurozonu. Postoje i drugi aspekti e, inflacije, recimo pritisak inflacije koji je inherentan, kao što sam rekao u uvodu. Što se tiče vašeg drugog pitanja, mogu vam samo reći da je sada još prerano e, nešto ustanoviti. Brinu nas potencijalne najave protekcionističkih mjera jer na posljedku je i naša Europska unija e, zasnovana na temeljima četiri slobode, odnosno slobodne trgovine i slobodno trgovinske razmjene. Dakle, vidjet ćemo ako dođe do onoga što je najavljeno. Hvala, Jakob von Weizsäcker u ime Kluba socijalista i demokrata. Hvala. Predsjedniče, hvala što ste došli na ovaj sastanak i po e, vašim uvodnim riječima imate uvjerljiv argument e, mandat koji imate i mjere koje ste primijenili su dobro usklađene. Neke kritičari su e, govorili o toj glavnoj inflaciji, međutim vi ste objasnili zašto upravo i zašto je takve kritike nisu utemeljene. Ali reki se da takva politika može sa sobom nositi i određene kritike, a da su bonitetne mjere zaista bitne i da se treba njima pozabaviti. Na koji način ćete uspjeti to ostvariti s obzirom na izvršni nalod, izvršnu odluku koji je u petak donio predsjednik Trump. Kako će se to odnositi na financijsku uredbu koja uspostavlja također mehanizam revizije financijske uredbe s mehanizmom gdje se to treba obaviti tri puta godišnje i e, gdje e, Riznica treba odrediti na koji način se najbolje nositi financijskim, financijskom krizom. E, to je možda malo karikatorno prikazano, ali u svakom slučaju hoće li važnost bonitetnih mjera biti strategija Europe da odgovori na te izjave? To je bilo moje prvo pitanje. A moje drugo pitanje odnosi se na vrlo specifičnu tematiku kojom se Europski parlament upravo počeo baviti. A to je vezano za e, centralizirane e, protustranke gdje, koje smo mi upravo odlučili regulirati. E, mi smo se odlučili za bankovnu uniju zbog toga što je došlo do širenja određenih problema. Dakle, zanima me da li u ovoj konkretnoj situaciji, i to naročito nakon Brexita, je ovakav pristup opravdan. Hvala lijepa. Što se tiče vašeg prvog pitanja u izvjesnom smislu, rekao bih da je još prerano da se o tome izjasnimo. Pogledajmo međutim na povijesna iskustva. Možemo se zapitati koji su glavni izvori, razlozi radi kojih je došlo do financijske krize počevo od 2007. nadalje. Neki smatraju da je to zbog preekspansionističke monetarne politike, a drugi misle da je to zato što e, prethodna financijska uredba e, e, prestala raditi, ona je nekako raspršana. Dakle, jedni tvrde jedno, drugi drugo, ali većina se slaže da je zapravo to kombinacija ta dva faktora. Takva eksplozivna monetarna politika je nešto što sada vidimo posvuda, ovisno o tome u kojem su ciklusu oporavka pojedina gospodarstva. Posljednje što bi nam trebalo u ovom času jest popuštanje i e, labavljenje te uredbe. Činjenica da nije došlo do razvoja značajnog e, rizika po pitanju financijske stabilnosti zapravo je nagrada za ono ne sve ono što su E, nadležna tijela pokrenula od kad je došlo do financijske krize. I sad su sva e, te institucije, financijske institucije jače nego što su bile prije krize. Vraćanje na e, neke aspekte i situacije koja je postojala prije krize su zaista veliki izvor zabrinutosti. Mislim da sam ovime odgovorio na vaše prvo pitanje. Što se tiče vašeg drugog pitanja o aspekta za središnje protustranke za CCPs i kako bismo eh, ih eh, mogli sada povratiti, naročito u svjetlu Brexita. Eh, možda će kolege morati provjeriti te okvire. E, mislimo da u tome Europska središnja banka treba igrati svoju ulogu i bez obzira do kakvog se rezultata dođe, taj će rezultat mora biti u skladu s međunarodnim standardima. Hvala. Notis Marijas iz e, kluba ECR. Eh, hvala gospodine predsjedniče, gospodine dragi. Sudjelovanje privatnog sektora kada se radi o restrukturiranju europskog javnog duga iz 2012. godine u Grčkoj eh, rezultirala time da su eh, mnogima štedni e, ulozi, dakle da mnogima njihova imovina jako izgubila na vrijednosti. Više od 46% kapitala je propalo 31,5%. Zamijenile je su grčke obveznice. S tim se počelo od 2013. godine, a naplative će biti do 2042. godine. Dakle, <clears throat> e, takvo nešto spriječila Europska središnja banka i na taj način zaštedila 4 e, milijarde eura. Međutim, a mali štedište će dobiti povrat novca 2042. godine, budu li još na životu. E, Možete li nam vi reći, može li europski sustav, a naročito Europska središnja banka ili pak Grčka narodna banka, mogu li oni od sada do 2017. godine početi kupovati e, grčke državne obveznice u okviru kvantitativnog popuštanja i dakle ponovno e, isplatiti sve one obveznice u e, punom iznosu obveznice koje imaju dospjeća plaćanja od 2002. do 2022. godine. Njihov iznos je 800 milijuna eura. Na taj bi način Europska središnja banka mogla napraviti e, kvantitativno popuštanje za e, građane, što se zove QE for people u stručnom žargonu. Hvala. Što se tiče vašeg prvog pitanja, jedino što mogu reći jest da su u ono vrijeme određene uvjeti takve revizije i koliko ja znam nema ih se namjere promijeniti. Međutim, ja bih vam radije na to pitanje odgovorio pismenim putem. Što se tiče vašeg drugog pitanja, Radi se o pitanju kojim je više puta upućeno. Pa ću vam probati odgovoriti u smislu hoće li i kada Europska središnja banka kupiti grčki dug. Prije svega trebamo se pozabaviti pitanjem održivosti duga kako bi se na uvjerljiv način mogla procijeniti e, ta održivost treba razmotriti kratkoročne i srednjoročne mjere. kratkoročne mjere već e, postoje, međutim e, srednjoročne mjere su mjere o kojima se razgovara s državama članicama i one moraju zaživjeti kako bi se moglo procijeniti e, može li se E, takvu što postup, napraviti, ali što znači da moramo prije svega završiti sa drugom revizijom. A nakon toga će Europsko vijeće potpuno neovisno dati procjenu te održavosti uzeći u obzir upravljanje rizikom. I tek tada možemo početi govoriti o kupovanju duga. možda će biti e, to uskoro ako se vrlo brzo to razriješi a e, možda će to i potrajati ako e, ako tako nešto dođe ne i htio bih samo nastaviti s ovim pitanjem gospodine dragi moje pitanje je vrlo konkretno što se tiče malih vlasnika obveznika. Možda biste bi bili spremni kupiti obveznice malih štedišta i njima e, sve isplatiti u 100% iznosu, čak i onima koji trebaju čekati do 2042. godine. ako puno ljudi čeka vaš odgovor, to je vrlo ozbiljno pitanje. Sasvim sigurno ćemo se pozabaviti tim pitanjem, međutim, pravila koji se upravljaju, kojima se rukovodimo prilikom kupovanja takvih, e, e, takve aktive moraju biti sve za iste zemlje. Hvala. Sljedeći govornik je Koravanove iz Alda. Hvala vam, dobrodošli gospodine dragi. Postavila bih dva pitanja. Prva se tiče monetarne politike, a drugo kibernetičke sigurnosti. Kao što ste sami spomenuli u uvodnoj izjavi, vaša monetarna politika ne čini vas baš najpopularnijim u svim zemljama, uključujući moju, jer u Nizozemskoj mnogi vas doživljavaju kao ekonomskog bodybuildera koji previše monetarnih steroida uzima samo kako bi potaknuo ekonomiju. No naravno rekli ste također da monetarna politika se ne može nastaviti za uvijek, svjesna sam da ne možete svoje izlazne strategije raspravljati detaljnije ovdje s nama, no kada smo posjetili SAD sve slanstvo Mekana, oni su nam rekli da se njihova politika ne temelji na datumima, nego na podacima, što mi ima smisla. Dakle, moje pitanje je da li je politika Središnje banke nešto što se temelji na podacima i ako je to slučaj, kakvi su to točno podaci koji se uzimaju u obzir. Drugo pitanje tiče se kibernetičke sigurnosti. Prošli tjedan u Frankfurtu pozitivno ste se osvrnuli na mogućnosti koje nove tehnologije nude financijskom sektoru za inovacije. Ako je izvjestiteljica na temu finteka u potpunosti se sa time slažem s vama i mislim da bismo doista trebali pobrinuti se da se stvari koje se mogu dogoditi i dogode. No, spomenuli ste prijetnje koje se tiču kibernetičke sigurnosti. Pa je moje pitanje, mislite li da kibernetička u u financijskom sektoru je dovoljno visoko u našem programu, primjerice testovi opterećenja, stres testovi ili to moramo unaprijediti i imamo li dovoljno iskustva, znanja, primjerice u našim nadzornim tijelima ili mislite da nam treba nešto dodatno? Najprije bih se osvrnuo na drugo pitanje. Definitivno trebamo potaknuti naš rad, trud, jer u proteklih 4-5 godina iskustva u kibernetičkoj sigurnosti pokazuje da smo u svim sektorima bili poprilično nespremni. Ne samo u financijskom sektoru, već i općenito govoreći. Postoji, dakle, rekao bih, ozbiljni, čak kvantni skok koji će svi dionici morati poduzeti, uključujući i financijsku industriju. Kako industrija, tako privatni sektor i nadzorna tijela u tom polju. Također, ne postoji e, definirani, ograničeno mjerilo za tako nešto, jer napredak kibernetičkog kriminala nešto što se neprestano kreće, razvija razvojem tehnologije, inovacija. Tako da svakako trebamo nastaviti intenzivno na tome, raditi i nastaviti razvijati sigurnije i bolje standarde. Što se prvog pitanja tiče, radi se o tome što nam je potrebno kako bismo definirali što ćemo sljedeće učiniti. U određenom smislu potrebna nam je inflacijska stopa koja će zadovoljavati četiri uvjeta koje sam prije spomenuo. Dakle, da vidimo konvergenciju ka našem cilju, da vidimo da je ona održiva, trajna tijekom srednjoročnog razdoblja, dakle što se tiče relevantnih politika, i isto tako ona mora biti moguće održati ju Odnosno, moramo biti u mogućnosti pozitivno odgovoriti na pitanje što ako povučemo svoju potporu? Što će se tada dogoditi? Hoće li stopa inflacije odjednom pasti ili će nastaviti ka svojem srednjeročnom cilju u konvergentnom svjeru? Ako je odgovor ovaj drugi, mi ćemo u mogućnosti povući svoju podršku monetarne politike. A četvrti uvjet je nešto što ću uvijek zagovarati u svim zemljama, uključujući i vašu, a to je da moramo imati inflacijsku stopu koja uključuje cijelu eurozonu. Jer tako je i definiran naš mandat. Hvala, Mariz Matijas, u ime Gua. Zahvaljujem. Dvije 2015. eurozona je inflacija imala 1,1%, čak ispod posto ako isključite hranu i energiju. U siječnju 2017. došlo je do nastavka inflacije, no ona je stabilna ako isključimo energetiku i hranu. Usprkos svim tim promjenama, kvantitativno popuštanje imala je umjeren rezultat na naše ekonomiju, isto tako na solventnost samih država članica. Dakle, čini mi se da se zapravo krećemo u smjeru da ćemo smanjiti poticaje. Pogledajmo Portugal. Portugal je iznenadio sve europske institucije što se tiče smanjenja deficita, no i dalje je u opasnosti od mogućih sankcija. Pogledajmo Grčku. odrednice o kapitalu ne poštuju se kada govorimo o kupovinama koje vrši središnja banka. Zemlje poput Portugala koje imaju visoku razinu javne zaduženosti, rezultat su paketa spašavanja i sada se zatječu u teškoj situaciji. To je sve skupa apsurdno. Portugal ima isti omjer zaduženosti kao Italija, vići viši primarni deficit, no plaća i više kamate zbog toga što nema pristup kupnom programu središnje banke a Italija s druge strane ima mnogo viši status. Dakle, imam dva jednostavna pitanja u tom smislu. Da li je to vaše poimanje jednakosti između država članica i primjene europskih pravila? I da li središnja banka ima nekakve namjere uvesti nekakve kompenzacijske mehanizme kako bi se pokušala ponovno uspostaviti jednakost o kojoj govorim, jer suprotno ova situacija će se razvući tijekom 2017. godine. A drugo je pitanje, hoće li središnja banka ubrzati program kvantitativnog opuštanja ukoliko će inflacija biti niža od očekivane? Ili planirate nastaviti kršiti ovaj mandat koji vam je dan. Što se prve točke tiče i uspješnosti monetarne politike, da kako da sam ja poprilično pristran, no smatramo da je doista bila uspješna. I to se sada počinje pokazivati. Jer ako pogledamo milijune radnih mjesta koje su stvorena, kao što sam u svojim uvodnim izjavama rekao, vidimo da postepeno, ali neprestano, oporavak postoji, oporavak koji je dovoljno snažan i neprekinut rast od početka 2015 ide iz kvartala u kvartal, a to sve ćemo vidjeti da će se polako pretvoriti u viši rast nominalnih plaća i u krajnjoj liniji cijena, što nije samo vezano uz energiju, već i u druge uz druge komponente cijenovnog indeksa. Sve u svemu, dakle, mislimo da je ova politika bila uspješna, čak ako razmotrite trenutne niske cijene nafte, koje smo imali do prije par mjeseci barem, dva glavna pokretača opravka bila su niže cijene nafte i naša monetarna politika. Nisam mnogo toga drugoga događalo proteklim godinama unutar eurozone što se tiče politika. Drugi dio prvog pitanja tiče se spredova i bodovnih razlika u državama članicama, odnosno njihovom državnom dugu. Naša monetarna politika ne cilja konkretno spredove već stabilnost cijena. Treći dio prvog pitanja tiče se pretpostavke nejednakosti u ponašanju prema pojedinim zemljama. Takve nejednakosti nema, morate imati na umu da se ne radi samo o odredbama veznim uz kapital, već u ograničenjima koja naš kupovni program poštuje. Dakle, dolazi do povremenih odstupanja od toga, no to je potrebno nadoknaditi u razmjerno kratkom vremenu. Tako da ne smatram da tu postoji nejednakost, već jednostavna činjenica da smo vezani i upravno tijelo je to nedavno spomenulo kada se govori o ograničenjima koja postoje. I kao što sam rekao u uvodnim izjavama, da dođe do razvoja situacije u financiranju koji nije dosljedan sa ostvarenjem naših ciljeva, a to je inflacijska stopa koja je blizuno ispod 2% srednjoročno gledano, kao što sam već rekao za cijelu eurozonu, na jedan održiv, trajan način, spremni bismo ponovno osnažiti svoj kupovni program u drugim dijelovima naše monetarne politike. Hvala. Filip Lambert u ime zelenih. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Kada čujem da govorite o rastu radnim mjestima, ne mogu se suzdržati, nego reći, ako želite neograničen rast u materijalno ograničenom svijetu, morate u potpunosti biti sposobni e, odvojiti BDP i njegov stvarni rezultat. A što se tiče radnih mjesta, sviđa mi se što kažete o nezaposlenosti, no u najjačim e, zemljama Europe stopa zaposlenosti u punim ekvivalentima pokazuje se da je 75%, 63, 68, 75, dakle znatan, znatan razvoj bio potreban kako bi došlo do pune zaposlenosti koja je jedan od vaših ciljeva. Nakon 127. članak pogledam, potrebno je postići stabilnost cijena, a način na koji središnja banka to provodi, odnosno tumači, je blizu no ispod 2%. Da li je to jedina definicija stabilnosti cijena ili se može primijeniti neka druga? Također u 127. članku vidim da se izričito spominje članak 3. ugovora koji spominje socijalni napredak, održivost u zaštiti okoliša i tako dalje. Tako da mi se tu postavlja pitanje vezano uz utjecaja distribucije politika, odnosno utjecaja, jer možda dolazi do negativnog učinka u tom smislu, ali isto tako o kakvom se utjecaju radi na strukturne reforme koje banka zagovara. Mi smo pobornici strukturnih reformi, ali vjerojatno ne isti kao i one koje vi predlažete. I kada razmišljamo o trajnoj fleksibilizaciji tržišta rada, a to ima štetan učinak na tu distribuciju, čini se da radnike stavljate u međusobnu konkurenciju i na taj način poboljšavate sposobnost kapitala da se izvuče veći učinak iz dodane vrijednosti. Što biste na to rekli? Thank you. Uh, the answer to your first question is yes. Odgovor na vaše prvo pitanje je da. Za nas je to jedina relevantna definicija stabilnosti cijena za naš eh, mandat monetarnih politika. Što se druge točke tiče, pomno smo razmotrili taj distributivni učinak našeg kvantitativnog popuštanja. I nedavno sam jedan govor održao u Berlinu prije par mjeseci gdje smo doista bolno detaljno pokušali procijeniti taj distributivni utjecaj monetarne politike. No načelno možemo reći da je naša monetarna politika se pozabavila mjerljivim posljedicama nejednakosti u društvu, konkretno nezaposlenošću. I u tom smislu došlo je do srednjoročnog učinka politike kvantitativnog popuštanja koji je išao na štetu nejednakosti. Ali istodobno, kratkoročno govoreći, ako kupujemo imovinu, cijene će ići gore i vlasnici imovine najčešće neće biti oni najsiromašniji članovi našeg društva. Tako da možemo očekivati kratkoročni učinak, koji može biti negativan, ali ne znatno negativan iz niza razloga, primjerice cijena nekretnina koje rastu, a vlasništvo nad kućama je nešto što je poprilično dobro raspodijeljeno u društvu i srednjoročni učinak je definitivno pozitivan što se tiče jednakosti. A što se strukturnih reforma tiče, one koje vi imate na umu, vjerojatno se ne razlikuju toliko od onih koje ja imam na umu, ne mora postati tu velika razlika. No postoje dvije stvari oko kojih moramo biti oprezni. Svaka zemlja načalno ima svoj program strukturnih reformi, primjerice u nekim zemljama oni se bave se pitanjem poput pravosuđa ili obrazovanja, u drugim zemljama tržištem rada, no u svim zemljama, a to bi trebao biti prioritet, imate provođenje dovršetak jedinstvenog tržišta konkretnije tržišno natjecanje u trgovini robama i uslugama, što u određenom smislu, kao što je makroekonomska teorija pokazuje, bi trebala biti prva reforma koja se provodi. A tada se pokazuju i druge, primjerice pravosuđe koje se tiče radnog prava ili tržišta rada ili obrazovanja, gdje je to već potrebno. No postoji još jedan aspekt, i tu se s vama slažem, na koji se ne polaže toliko pažnje u proteklim godinama. A taj je da sve ove reforme sadrže, uključuju velike promjene u našim društvima. A takve promjene stvaraju pobjednike i gubitnike. A gubitnicima se moramo pozabaviti mnogo pažljivije nego što smo to činili u prošlosti. Ako se vratimo na naše udžbenike, da tako kažem, uvijek se kaže da mora postojati načelo odštete, kompenzacije, kada god dolazi do velikih društvenih promjena. Jer postoji načini da se pobrinemo za one koji su na strani gubitnika. Tako da u određenom smislu moramo se vratiti na to i razmotriti. Hvala. Marko Zani u ime NF-a. Presidente, dragi Predsjedniče, dragi, vi ste sasvim sigurno pratili raspravu između Sjedinjenih američkih država i Njemačke, gdje je predsjednik Trump optužio njemačku vladu da izravno manipulira e, tečajnom stopom, a predsjednik Njemačke središnje banke se pozvao na E, Europsku središnju banku i rekao je da vam je čak i privatno rekao da ne smijete ići tako daleko. Želim vas pitati da li se vi slažete sa Šojbleom ili pak mislite da je ovakva stopa rezultat agresivne politike e, Njemačke od četvrte e, nadalje i zapravo agresivnom obsesijom da se ima e, pozitivna e, trgovinski višak. I drugo, želim vas pitati vezano za sastanak u Ljubljani gdje ste rekli da e, od države koje su ostvarile reforme jednostavno e, mogu zahvaljujući njima nastaviti i e, ne moraju napraviti ništa više. Što nam dakle možete reći u svemu tome? I neke su zemlje jako e, snizile svoju tečajnu stopu kako bi imale pozitivnu trgovinsku razmjenu u odnosu na dolar. Zanima me kakva je situacija u eurozoni e, gdje su e, te stope e, napravljene i drugo zanima me za kraj hoće li se ići ponovno na SME 2 i to otprilike u iznosu od 10 do 15%. Hvala. Koji jezik bih trebao upotrebiti za odgovor? Prvi dio pitanja. Pročitat ću vam jedan zanimljivi dokument. Tiče se toga da li manipuliramo valutom ili ne. Prema najnovijem izvješću upućenom kongresu 2016. godine američka riznica naglasila je da Njemačka ne manipulira svojom valutom. Razlog je taj da Njemačka ne zadovoljava sva tri kriterija koje američka riznica koriste kako bi definirali nepoštene prakse vezane uz valutu. Njemačka ima znatan višak trgovinski sa SAD-om i višak na računima, no ne bavi se jednostranim intervencijama na tržištu valuta. Dakle, zaključeno je da niti jedna država ne zadovoljava ta sva tri kriterija. Europska središnja banka nije intervenirala na tržištima stranih valuta od 2011. a i tada kao sastavni dio zajedničke intervencije G7 kako bi stabilizirali jen nakon potresa i tsunamija u Japanu, a to u suradnji sa nadležnim tijelima SAD-a. Nismo mi ti koji manipuliramo <clears throat> valutom. Drugo, monetarne politike koje smo proveli odražavaju različitu situaciju u ciklusu, odnosno u različitom stadiju na ciklusa između e, eurozone i Sjednjih američkih državama. Dakle, 2013. godine tečajna razlika s dolarom iznosila je jedno 40, a višak e, e, trgovinske razmjene s SAD-om e, u odnosu na Njemačku već bio 6% zbog jakosti njemačkog gospodarstva a e, to je i razlog, zato oni su bili jako snažno njemačko gospodarstvo, a ne zato što su oni imali e, takve politike vezane za plaće. Ne slažem se s vama nikada kažete e, kako se eurozona odnosi prema mnogim drugim državama. E, vi ste upravo citirali govor iz Ljubljane, neke države su bez obzira na krizu e, prilično dobro prošle. E, Njemačka, ali čak i Irska. Ne raspolažem sada ovdje s podacima, međutim, bez obzira na ogromnu krizu s obzirom i na državni dug i privatni dug u Irskoj su u značajanoj mjeri uspjeli smanjiti nezaposlenost. Nizozemska je također proteklih godina bila u jako dobroj situaciji. Sve te zemlje su to napravile jer su ostvarile strukturne reforme, na taj način su njihova gospodarstva postala jača i fleksibilnija. I na kraju što se tiče eh, SME2, Rado bih vam odgovorio riječima koje je predsjednik Reagan u čuvenoj predsjedničkoj debati rekao, pa ponovno se vraćate na to. A, znate što se dogodilo u e, sa trgovinskim razmjerama prije nego što je uspostavljen euro, uveden euro. 70. i 80. godine nisu bile tako uspješne godine, već su bile godine stalne devalvacije. Jedinstveno tržište ne bi sa takvim konkurentnim devalvacijama sigurno bio opstao. Hvala. Sada riječ Marko Vali iz a Hvala predsjedniče. Predsjedniče dragi, pitanje vezano za nešto, jedno pitanje koje smo vam bi uputili i vi ste nam na to odgovorili, a dobili smo priličnu e, pažnju medija. Vi ovdje kažete kada bi i jedna država e, se odustala od e, zajedničke valute, što vi ste protumačili kako bi se to razvijalo i mediji su došli do zaključka da biste vi na taj način dali određenu stabilnost eura. Vi do sada još niste o tome puno govorili. Ispalo je da bi recimo Italija kada bi izašla iz eura trebala platiti oko 350 milijardi i u akademskim krugovima stručnjaci su o tome raspravljali. Međutim, nisu nam jasno na koji način se takav pasivni saldo može e, pripisati u stavku duga. A e, na koji način bi e, Europska središnja banka mogla dobiti takav, e, takvo jedan povrat novca na temelju kakvih zakona i propisa. I još jedno pitanje vezano o sastanku na predsjednika vlade na e, Malti i e, vezano za izvješće petorice predsjednika jer na osnovu toga otvorio se scenarij reforme Europske unije i zahvaljujući tome neke države, na primjerice, bi, na primjer Italija ili Grčka, bi mogli nakratko izaći iz e, monetarne unije i ponovno se u to vratiti. Mislite li da bi Europska središnja banka se mogla nositi s takvim privremenim izlaskom i ponovnim ulaskom u zajedničku valutu? Odgovorit ću vam najprije na prvo pitanje tako što ću vam reći da je euro nešto što je neopozivo jer su takvi temeljni ugovori. A što se tiče odgovora na pismo što ste ga bili uputili, to je stručni odgovor na hipoteze koje ne stoje u temeljnim ugovorima ponavljam, dakle, ja sam vam zapravo u pismu odgovorio na stručno pitanje temeljeno na pretpostavkama koje nisu predviđene temeljnim ugovorom. Što se pak tiče odgovora na drugo pitanje, mislim da je preuranjeno da se o tome govori. Ne mislim da je još jasno onome što se govorilo na sastanku na vrhu na Malti. Govorilo se u Europi koja bi imala dvije različite brzine. Međutim, se nije još reklo niti tko, niti šta da, niti, što, niti kako. Radi se o konceptu koji se još nije razradio. Mislim da se jednostavno radi o skici jedne vizije koja je sasvim nova i u svakom slučaju, barem u ovom času, nisam u mogućnosti to komentirati. Oprosto je samo još jedno e, pitanje, sasvim stručno, dakle kako možete ove pasivna salda e, pripisati kao dug. I, a on, da li biste mi mogli reći e, nešto više o tome e, bilo je napismeno? E, naime, moramo razriješiti nešto što se otvorilo kao stručnu raspravu u Europi. Pa ne bih vam, kao što sam ranije rekao, e, htio odgovoriti na pitanje koje se ne temelji na pitanjima iz e, scenarija predviđenih temeljnim ugovorom, ali mogao bi vam napismeno odgovoriti kakva je razlika između našeg sustava Target 2 i sustava američke federalne e, rezerve, odnosno američke središnje banke. Dakle, jednostavno bih vam mogao to odgovoriti uspoređujući europski sustav i američki sustav. Hvala, Gabriel Mato. Hvala predsjedniče. Hvala hvala gospodine dragi. Doista veliko zadovoljstvo vidjeti vas ovdje. Ja sam novi član odbora Ekon, pa prvi puta sam ovdje kada ste i vi ovdje. I prvi puta, dakle 2017. je inflacija oko 2%, postoji rast i federalne rezerve su e, odlučile e, e promijeniti svoju stopu i politike kao i e, kineska banka Bank of China. I nivel de I pitam se treba li E, to biti nešto što bi trebalo biti uzor za druge i kakav to može imati učinka na tržište duga. Te također prošloga tjedna u jednom e, u dopisu je točno i jasno e, ocrtana politika američkog predsjedništva. Relaciones con la Reserva Federal i qué expectativas tiene con la nueva presidencia de Estados I da se vidi koja je situacija sa novim predsjednikom, odnosno kako stojite prema novom predsjedniku Sjedinjenih država. Što se tiče prijedloga Europske e, bankovne EBE, e, e znači recimo što bi bilo kada bi bila stvarno jedna nova banka koja bi recimo preuzela ovakve europske kredite. I još ono što je rečeno prošlog tjedna potpredsjednike Središnje banke rekao je na konferenciji da bi stvaranje takvog tijela e, moglo recimo izvaditi one loše kredite iz bilanaca banaka. Kako e, vi mislite da bi e, izgledalo stvaranje takve jedne debt bank, banke duga i bili to bila jedna banka za sve države članice ili za svaku po jedna? Thank you. Uh, on your first question about this letter. Hvala. Dakle, ono upravo što eh, ste sada spomenuli što je rekao član kongresa predsjednika Saveznih rezervi u Americi. Naime, ne bih ja sada mogao komentirati što kaže zastupnik parlamenta neke druge države, eh, ali E, mogu reći recimo da se mene pitalo ili da meni pošalje netko takav upit ili dopis što bih ja na to rekao. Naime, mislim da svi e, imaju prednosti od nas što imamo središnje banke, regulatore i nadzore i velika gospodarstva također e, razvijaju zajedničke regulatorne standarde uz input javnih konzultacija naravno. Tijekom posljednjih e, recimo 30 40 godina te konzultacije, odnosno ta razmjena mišljenja i iskustva proizvela je doista vrijedne rezultate i u samom je temelju nedavnog jačanja financijskog sustava jednim e, i stvaranje jednog puno jačeg i otpornijeg regulatornog okvira i posebice zbog kompleksnosti e, globalnih veza i međusobne povezanosti e, institucija, takva razmjena mišljenja i iskustava je nužna. No, inače, e, financijski regulatori i nadzornici ne funkcioniraju u izolaciji, naročito ne u ovom međusobno povezanom globalnom svijetu. Ali, Jesu li regulatori središnje banke i supervizori oni koji imaju zadnju riječ e, o, e, u financijskim e, propisima i zakonima? Naravno da ne, ne u Europi, ne u Sjedinjenim državama i ne negdje drugdje, nego zakonodavci su ti. Zakonodavac je taj koji ima zadnju riječ i to ne samo zadnju riječ. I naravno, prirodno, diskreciono pravo za provedbu mišljenja koja su razmijenjena i raspravljena između središnjih banaka i nadzornika je upravo u njihovim rukama. To je ono što bih ja odgovorio da je takav upit e, poslan meni. A što se tiče ovoga drugoga što ste spomenuli, e, stvarne jedne bad bank ili tu recimo tvrtke za upravljanje nenaplativim u lošim dugovima i kreditima, E, dobro, evo da kažem jednu stvar. E, velike su tvrtke po samoj prirodi velikoj e, i kompleksne i upravo to je nešto što smo vidjeli u nedavnoj prošlosti u raznim prilikama. Još kompleksnija bi bila takva velika institucija na razini Europske unije. I na kraju trebamo se pitati E, bili tako jedna tvrtka za upravljanje, jedna bad bank bi bila lijek za sve e, nenaplativi loše kredite koji postoje. A odgovor je najvjerojatnije stvarno ne. E, NPL-ovi, odnosno loša imovina i loša kvaliteta aktive, aktiva loše kvalitete, moraju se riješiti na drugačiji način. A to su dubokim promjenama pravnom, e, pravosudnom i regulatornom okviru i to prije svega na nacionalnoj razini. Evo jedan primjer, recimo postupci za naplatu duga, e, na, e, sudska nagodba na primjer, recimo stvaranje tržišta za takve teško naplative dugove, to su načini za rješavanje ovog problema. A uspostavljanje jedne takve institucije za upravljanje, upravljačke institucije je samo jedna od mogućnosti za to. Hvala. Nina Đil. Zahvaljujem. E, dragi, točno ste rekli da smo došli do rasta u Europskoj i optimističan e, pogled naprijed za gospodarstvo i za to svakako vjerujem je zaslužna i Središnja banka, ali i u ime tu i ali zabrinjavam evo nekoliko razvoja koji bi mogli zakočiti taj razvoj. Prvo, 10. siječnja napisali ste dopis mojem koordinatoru i izrazili zabrinutost da bi Brexit mogao dovesti do nedostatka nadzora na CCP-ovima središnjim protustranama Ujedinjene kraljevine od strane Središnje banke, te da treba naći rješenje da se očuva ili ili barem ojača sadašnja razina nadzora i kontrole, ali e, sektorni igrači kažu da politike koje sprečavaju e, e, clearing određenih EU proizvoda od središnjih protostrana izvan europskog područja da mogu imati znatne ekonomske posljedice i ograničavati mogućnost tih ključnih financijskih institucija da doprinose rastu i financiranju realnog gospodarstva i e, također s druge strane postoje bojasni da bi ograničeni euro clearing mogao loše utjecati na bilo koga koji ima kredit u banci ili e, mirovinsku schemu ili tako dalje. Znači u tom okviru mislite li da e, drastična politika lociranja u euro području i dakle ne nosili to sa sobom e, i rizik od e, e, mjera osvete od drugih jurisdikcija koje bi se mogle naškotiti europskim temeljnim financijskim institucijama. I ono što ste odgovorili mojim kolegi Jakobu jer rekli ste da Europska središnja banka mora imati određenu ulogu u kontekstu središnjih protustranica CCP-a, ali ne bi li bilo pametnije imati bolju suradnju između Bank of Englanda i e, središnje protostrane kako bi se na taj način postigao najbolji rezultat za daljnji rast eurogospodarstva. I na kraju ovi non-performing loans, NLP-ovi, nenaplativi krediti. Dakle, ono o čemu se ja brinem ovdje, ne bi li ono što vi predlažete trebalo predugo i ne postoji neki brži način da se ovi loši krediti e, riješe, odnosno da se na neki način nađe odgovor na to pitanje. Hvala. Hvala. Evo, u ovom trenutku Središnja banka je uključena u nadzor e, središnjih protostrana u e, Ujedinjenoj kraljevini putem odgovarajućih kolegija koje je stavila, EMA e i temeljem memoranduma sa bankom Bank of England. I naša suradnja sa Bank of England i pravna sigurnost koju traži Europski sud je okvir koji nam omogućuje e, nadzor e, rizika za našu valutu. Naravno u ovom trenutku teško je konkretne mišljenja dati o e, regulatornom okviru koji će biti uspostavljen kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Naša temeljna zabrinutost je da financijska stabilnost i zaštita investitora kao jednaki uvjeti za sve potrošače, građane i tvrtke u Europskoj uniji je nešto što e, bez, što, je, što je primarno i mora biti uspostavljeno. A konkretnije još ono što je važno, ne smijemo ni na koji način uzeti ni jedan korak natrag e, od e, zajedničkog tržišta. A zajedničko tržište znači da sve to podliježe i e, nadzoru Europskog suda. Znači, što je još uvijek možda prerano, zato kažem, možda je prerano odgovarati na ovaj dio pitanja. A na vaše drugo pitanje, imali li neki brzi način rješavanje nenaplativih i loših kredita. Ne, nažalost ne postoji. Upravo je to jedan od razloga zašto taj problem već e, tu visi tako dugo. Svakako to predstavlja veliki izazov za neke europske banke i neke europske zemlje. Naime, to je jedan od ključnih faktora koji e, Eh, održavaju profitabilnost banaka u području na niskoj razini, zadržavaju naravno i ovo okruženje sa niskim kamatnim stropama i niskim rastom doprinosi tome. Ali i također ova situacija prenatrpanosti sektora isto doprinose tome. A posebice u određenim zemljama gdje postoji nasljeđe velike količine takvih nenaplativih dugova, oduzima e, zamah i energiju e, bankovnom sektoru i smanjuje profitabilnost bankovnog sektora. Kao što sam već ranije rekao, ono što je potrebno je sveobuhvatna strategija u kojoj će nacionalne reforme, posebice u području pravosuđa, regulatornom i e, odgovarajućem okviru biti igrati ključnu ulogu. A naročito e, da se shvati da su loša, loše krediti e, stvar koja je nasljeđena iz prošlosti, to je e, naravno novo zakonodavstvo koje će se odnositi na budućnost to neće riješiti. Treba naći neki način da se riješi zakonodavnim okvirom ono što je nasljeđeno iz bankovnog sektora i danas nenaplativi dugovi imaju puno manje rast ili se čak i smanjuju zbog poboljšanih ekonomskih e, uvjeta. A što se tiče e, SSM-a, Središnje banke, Znadete da smo mi objavili na, za javne konzultacije nacrt smjernica za nenaplative i loše dugove. To je kvalitativni dokument e, koji će u konačnom obliku biti objavljen evo, negdje još početkom ove godine. Hvala, Danuta Hübner. E, hvala predsjedniče. Imam pitanje koje se odnosi na likvidnost tržišta i u kontekstu recimo potencijalne normalizacije politika. Jer ono što čujemo od industrijske grana industrija da postoje zabrinutosti da zbog brojnih elemenata novog regulatornog okvira, ove UCID, MIFID i EMIR i tako dalje, da je e, likvidnost na tržištima smanjena i to uglavnom zbog činjenice da se banke povlače iz mnogih e, aktivnosti održavanja tržišta i problem je zapravo ovdje što zapravo to, ti podaci nisu pouzdani jer program kvantitativnog popuštanja je dao dosta likviditeta u ulije u tržište koje skriva glavni problem. Ali kada se pređe na normalizaciju politika to će se pokazati. Znači moje pitanje pratite li učinak regulatornog okvira na likviditet i uzimate li to u obzir i kakva, kakvo okruženje likvidnosti očekujete kada se krene na izlaznu strategiju iz ovog programa? A drugo pitanje e, ono što smo čuli u prosincu od SRB. Oni su, e, oni se sad konzultiraju s jednim novim e, instrumentom, ovim e, e, pokrivenim e, državnim vrijednosnim papirima, što je dobro, ali tu postoje određena pitanja. Naime, vrijednosni papiri su mnogo kompleksni i manje likvidni od državnih obveznica, pa će manje privlačiti investitore. Ali radili se možda i o pitanju potencijalne konkurencija između ovih novih e, vrsta državnih papira i onoga što čini e, Središnja banka svojim e, programom otkupa državnih obveznica. Hvala. Prvo odgovor na vaše drugo pitanje. Mi se sada nalazimo u vrlo ranoj fazi i još i ovo nisu napori kojima zapravo rukovodi upravlja Središnja banka. Naime, postoji jedna radna skupina Task Force e, u SRB-u u kojem sudjeluju e, svi e, predstavnici središnjih banaka manaka koji upravljaju ovim konceptom europskih novih vrijednosnih papira i setons. Ono što znamo u ovom trenutku je da je to koncept koji se u stopostotno temelji na privatnom sektoru, što nimalo ne od, e, otpušta odgovornost vlada, ni što se tiče samog e, izdavanja e, ili, ili poštivanja ili otplate postojećih dugova. Dakle, ovo je još nešto što je još u preranoj fazi da bi se na to moglo komentirati i mi se ne, mislim, ne znam, vi ste sada pitali što će se dogoditi sa državnim obveznicama i tako dalje. Mi se to još ne postavljamo, to pitanje, zato što još nismo uopće došli do te faze. Ovo je vaša druga stvar koju ste spomenuli što se tiče likvidnosti. načelno, čak i bez obzira na zakonske okvire sadašnje izmjene cijelog zakonodavnog okvira izlazak iz jednog dugog razdoblja vrlo ekspanzivne monetarne politike i niskih ili čak negativnih kamatnih stopa je trenutak u kojemu treba posvetiti puno pozornosti iz niza razloga, a jedan je da e, sudionici u tržištu su se već e, prilagodili i navikli na puno sredstava, puno likvidnosti na tržištu za u jednom dugom razdoblju. U ovom trenutku nema nedostatka e, likvidnosti. Možda u nekim manjim segmentima tržišta je to samo zamijećeno, ali uglavnom ne postoji neki veći nedostatak sredstava likvidnosti. Ali moramo svejedno biti vrlo pažljivi i pažljivo pratiti situaciju jer i u krizi smo to vidjeli, ali i u drugim e, prilikama da E, likvidnost je tu i odjednom nestane, a nestane jako brzo kad nestane. I upravo zato e, određene regulatorne mjere e, jesu i biti će uspostavljene upravo da osiguraju da se ili ne dogode ovakvi veliki skokovi u likvidnosti ili da posrednici budu otporni na takvu, e, eventualno takvu situaciju. Hvala. Pedro Silva Pereira, izvolite. Zahvaljujem. Predsjedniče, dali ste nam e, vrlo uvjerljive argumente kojima se opravdava potreba za nastavkom ovako akomodativne, ekspanzivne monetarne politike. E, u mnogim slučajevima čak i prilično nekonvencionalne monetarne politike. Sada, dakle, ako bi središnja banka, recimo, e, naglo promijenila politiku e, prema puno u puno restriktivnijem smjeru, što mislite da bi se dogodilo? Razmišljate li vi o interesu određenih dijelova Europske unije, a možda o nekima ne ili o cijeloj Europskoj uniji? Pa vas evo, molim i za malo strpljenja. Također, naglasili ste potrebu za konvergencijom i pitam se sada biste li ili ne sadašnje izmjene monetarne politike uzeli u obzir, a posebice recimo kriterije za program kupovine aktive, odnosno imovine. Mislite li da je možda to rješenje imalo asimetričan učinak na Europsku uniju, na nekima išla na korista, a nekima na štetu? recimo je li investicija u e, njemački javni dug e, postala atraktivnijom zbog toga, a recimo manje e, atraktivno učinilo investiranje u državni dug perifernih zemalja. A ako priznate da taj problem postoji, zabrinjava li vas to da tako nešto postoji unutar monetarne politike? Ne bi li trebao postojati neki mehanizam za jačanje konvergencije i E, ne bi li trebalo izbjegavati rješenja koje jačaju divergenciju u europodručju. I još posljednja stvar koju želim pitati. Ako one zemlje, na primjer, u kojima e, postoje vrlo niska razina kupovine imovine ispod e, izvorno planirane razine. Dobro, postoje i drugi uvjeti naravno koji to uzrokuju, ali u tom slučaju bili te zemlje mogle računati na povratak do e, očekivane, odnosno obećane razine kupovine imovine e, kako bi se, situacija na tržištu državnih obveznica ne bi pogoršala. we to keep in mind that... Naime, treba imati na umu da naš cilj, odnosno naš mandat je utvrditi financijsku stabilnost, stabilnost cijena, znači ova inflacija ne iznad 2%, iznad 0, ali ispod 2%. Dakle, cijela monetarna politika temelji se upravo na ovome i na stopi inflacije koja će zadovoljiti ove četiri ključna kriterija koja sam ranije naveo. Dakle, i naravno da mi imamo program kupovine aktive, odnosno imovine, koji smo malo promijenili u prosincu, gdje možemo kupovati ispod e, stope u instrumentu za depozite i na posljednjem pravičkom vijeću, pravičko vijeće e, izrazilo je zadovoljstvo e, sa rezultatima odluke koje je proizvela odluka iz prosinca i ono što smo vidjeli, kao što sam već ranije rekao, je da je naša monetarna politika doprinijela poboljšanju i jačanju oporavka koje je trenutno u tijeku, te također poboljšavanju uvjeta na tržištu rada, te je ostvarilo i određene okolnosti i uvjete u kojima je došlo do poboljšanja i E, ove temeljne inflacije. Ne samo ovog ukupnog indeksa cijena na malo, ove headline inflation, nego e, i temeljne inflacije, e, a uključujući onda i cijene energenata i tako dalje. Tijekom provedbe programa kupnje imovine, naravno mi smo obvezani ne samo ovim kapitalnim ključem, nego Postoji, kao što sam rekao, e, granica za izdavanje, ograničenje za izdavanje, a i za izdavatelje. A razlozi za ta ograničenja su sljedeće. Kako bi se osiguralo da ne uletimo u monetarno financiranje, monetarno financiranje je zabranjeno temeljnim ugovorima i da se omogući normalno funkcioniranje tržišta. Jer da mi kupimo puno veći udio javnog duga jedne pojedine zemlje, vjerojatno bismo e, se sukobili sa ova dva načela. Naime, moglo bi nas se u tom slučaju smatrati e, da idemo u monetarno financiranje i također narušavanju funkcioniranja tržišta, a u prilog dotične konkretne zemlje. Upravo zato smo uspostavili ova ograničenja za izdanja i za izdavatelje. Tako da ne postoji e, nejednakost koja rezultira iz našeg programa kupovine e, imovina. E, mislim evo da sam ovim odgovorila na vaše pitanje. Werner Lange, izvolite. Ja, prezident. Da, predsjedniče. 28.11. E, rekli ste niska stopa e, e, kamata je znak krize i istovremeno ste rekli da je upravo ova niska kamata zapravo i pozitivna. A sada upravo vidimo i suprotnu tendenciju. Sada, na primjer, vidimo razilaženje u stopama, recimo između Njemačke i Italije, ali i drugdje. Znači, ova e, razlika kamata raste između zemalja. Nekima je iznad, nekima je inflacija je iznad 2%. A kamatne stope su tamo, naravno, gdje postoji najviše ulagača e, i gdje ima najviše štednje, najniže. Znači, to... E, se možda neko vrijeme ni ne može baš puno promijeniti, ali kad tad, kada počnu u dolarima rasti kamate, početi poticati drugačiju tendenciju Znači, a vi sada kažete nešto drugo, širite ovaj vremenski svoj program. A to je od 11. mjeseca tako naglo krenulo da se tu sada postavlja sljedeće pitanje. Kako to sad vidite u budućnosti ako je došlo do tako masivnih promjena u samo tri mjeseca? Kako će to ići dalje? Drugo, predsjednik Trump rekao je ili je već i potpisao određene propiste e, odnosno stavio e, izvan snage određene propise i rekao je također i da će neće poštivati određene propise bazelske u Americi. To su goleme promjene i ujutro imamo 25 godina od potpisivanja matriškog ugovora. Vi ste potpisali izvješće pet predsjednika koji institucionalne reforme su sa vašeg gledišta, dakle, u tom kontekstu nužne i neizbježne. Hvala. Oprostite, što je ovo bio posljednji dio, znači, sa, znači radi se sada o 25 godina od pasivanja e, ugovora i potrebne su nam institucionalne e, reforme, znači koje mislite institucionalne reforme da su nam potrebne? Tiče vašeg prvog pitanja. Europska su središnju banku mnogi u eurozoni kritizirali zato što je naša monetarna politika e, rekli su da bi naša monetarna politika e, uništila disciplinu tržišta. Ali kao što vidite do toga nije došlo. Tržišta reagiraju, to je točno, na različite uvjete. Preporučio bih da se proračunske politike u svim zemljama vode tako da pomognu da dođe do oporavka, međutim da istovremeno bude održive. One zemlje koje nemaju fiskalnog prostora ne bi ga trebali koristiti i ne trebaju pokušavati naći fiskalni prostor tamo gdje ga nema. Oni bi se umjesto toga trebali usmjeriti na sastav proračuna. Više puta smo razgovarali o tome. Oni trebaju pokušati da imaju državne proračune koje će e, biti ispravno sastavljeni, a sastav proračuna je onaj koji ide rame uz rame sa proračunskim reformama. Pitajte me kada ćemo izaći, a ja ću vam reći isto što sam rekao i ranije. Naš cilj je stopa inflacije koja će biti bliza, ali ispod 2% i to srednjoročno. Ne znam zašto vam se to čini smiješnim, ali moramo biti uvjereni da ćemo imati trajnu konvergenciju u ostvarivanju tog cilja. Moramo dakle imati inherentne promjene glavnoj stopi inflacije. To mora biti u skladu i sa eurozonom i mora biti samo održivo. I to su dakle uvjeti kako bismo promijenili e, stajalište koje imamo prema monetarnoj, monetarnoj politici. Vaše drugo pitanje bilo je vezano za deregulaciju. Moramo ustanoviti što točno američka vlada želi postići, a pregovori o Bazelu 3 vodili su se s američkom administracijom do prije mjesec dana. Moramo dakle vidjeti točno što se krije iza tih vrlo općenitih izjava. Ponovit ću međutim nešto. E, kombiniranje lako e, dobivenog novaca i financijske uredbe, e, financijske regulative je bila upravo ona okosnica oko koje se razvila financijska kriza. A potrebno je da ostvarimo naš cilj i ne vidim zašto bismo mi sadašnju regulatorne okvire promijenili. Oni su imali za rezultat puno jače bankarstvo i puno jače industriju financijskih usluga nego li prije krize. Pitali ste me također i o institucionalnim promjenama. U osnovi postoji program koji je naznačen u izvješću petorice predsjednika. I sada je, mislim, svima jasno da postoje dvije vrste djelovanja u izradi politika. Prvi i prvenstveni je na nacionalnoj razini. Naša gospodarstva moraju biti puno više konvergentna, sličnija. I upravo je to je e, bila ideja koja je stajala iza mastričkog ugovora. Konvergencija je nešto što se temelji na strukturnim reformama. Drugo, upravo u vrijeme kada je donesen ugovor iz Maastrichta, a e, ili možda malo iza toga, donesen je i pakt o stabilnosti i rastu. Treba dakle djelovati u skladu s pravilima jer to će nam omogućiti da stvorimo ono povjerenje koje omogućuje da e, dođemo do veće europske monetarne integracije, dakle da se otvore neke ustanove. To je zapravo vrlo slično onome što se dogodilo stvaranjem Europske središnje banke. Od e, individualnih politika doći ćemo do jednog zajedničkog načina gledanja na izradu politika. Međutim, za to je potrebno povjerenje. Evo, gospodin Alvarez ima riječ. E, hvala lijepa. E, želim izraziti dobrodošlicu predsjednicu dragi, Imam eto par e, pitanja gdje ću biti krata. Najprije kolegica Danuta Hubner mi je rekla, e, je već to rekla i čini se da u, u okvirima Europske središnje banke vi govorite o tome da se možda za javni dug izdaju dionice. Navodno je rad na tome tek počeo, ali me zanima e, kada e, bismo nešto više o tome mogli saznati i možete li nam dati više informacija o ovoj e, temi o kojoj se puno raspravlja u instituciji kojom predsjedavate. Nadalje, postoji izvješće Monti, a mi već dugo želimo da korisnici određenih prava u okviru Europske središnje banke da oni dakle profitiraju od proračuna Europske unije i to upravo stoji u Montijevu izvješću. Želim također se nadovezati na pitanje e, kolege u smislu što treba napraviti u institucionalnom smislu vezano s izvješćem petoricom predsjednika e, kako e, napreduju pregovori o svemu tome i što vi mislite o tome kako parlament radi na tim pitanjima? Hvala lijepa. Što se tiče e, europskih državnih obveznica, to je nešto gdje je preuranjeno još za odgovor. Europska središnja banka se ne bavi time izravno, već e, jedna posebna skupina kojom predsjedava guverner Irske e, narodne banke i e, tu su zastupljeni dakle svi guverneri. Moramo više saznati o tome prije nego li možemo to procijeniti. Ono što je jasno je da se radi o konceptu koji je u potpunosti vezan za privatni sektor, ali mm, javni sektor neće zbog toga prestati imati obveze, niti prestati imati obvezu isplaćivanja duga. Vi također pitate kako bi eventualno profit E, Europske središnje banke odlazi europski proračun. To je politička odluka. A da se to ostvari trebalo bi promijeniti statut Europske središnje banke. A mi mislimo da bi do toga došlo samo ako se izmjene temeljni ugovori. I mislim da se s tim zapravo i slaže izvješće Monti. Time se ne može E, to se pitanje ne može rješavati jednostavno u okviru e, iz redovnog postupka. Trebao bi se izmijeniti članak 43. E, to stavak 1b koji regulira ta pitanja. Izmjene statuta zahtijevaju da se primjene redovni postupak revizije kako stoji u članku 40 temeljnog ugovora Europske unije. I mi smatramo da li se izmjenom članka 431 b može e, zapravo imati e, zdrava pravna utemeljenost. Oprostite. A postavljeno vam je još i pitanje o Edisu. Oprostite. To je drugi stup bankovne unije. Moramo raditi na osnovu toga. Kao što sam ranije rekao i kao što znate, zalažemo se za usporedni pristup gdje će imati i smanjenje rizika i podjelu rizika. Takav pristup zapravo od uvijek imamo. Nekoliko mjera doneseno je za smanjivanje e, rizika TILAK, MREL, imamo različite e, stope e, koje se tu primjenjuju. Poluke. Želimo dakle ojačati isto tako i bankovni sektor, moguće i konsolidaciju bankovnog sektora, a moramo svakako napredovati i raditi po pitanju e, podjele rizika. Hvala, Alen Lamassur. Hvala lijepo. E, gospodine predsjedniče, podsjetili ste nas na činjenicu da je paradoksalno da Europska ekonomska i monetarna unija da se otkako je došla do krize, ona napravila korak natrag. Otkako postoji kriza, e, došlo je do segmentiranja tržišta kapitala. Svaka banka, svaki E, institucije, institucija se nekako više usmjerila na nacionalno tržište. To zabrinjava u izvrđenoj mjeri kvantitativno popuštane je način da se to izbjegne, ali neizravno to također podržava takav pristup. E, namjeravate li se vratiti na slobodu kretanja kapitala i e, prekogranično funkcioniranje banaka i financijskih institucija. Je li prvenstveni problem povjerenje, o kojem ste malo prije govorili, ili se pak radi ovdje i o podjeli nadležnosti na europskoj razini s jedne strane i nacionalnoj razini s druge strane? Vi govorite dakle najprije o konvergenciji naših gospodarstava. Podaci su zanimljivi. Raspršavanje rasta dodane vrijednosti u eurozoni se jako smanjio i od kako postoji euro nalazi se na najnižoj točci ikada. Moramo vidjeti hoće li e, se s vremenom ta tendencija nastaviti. Međutim, kao što sam puno puta rekao, konvergencija mora biti od država, a da bi se to postiglo, države moraju provesti reforme koje su svake od njih potrebne i u skladu s nacionalnim programima. Druga stvar vezana te segmentacije tržišta, e, moramo reći da se e, financijsko segmentiranje zapravo da je ono nestalo. to segmentiranje tržišta je najviše bilo došlo 2012. godine. Od kraja 2012. godine ono se smanjilo. Vidjeli smo da je došlo do sve više financiranja za smanjivanja spredova za među državama kreditiranja među bankama i e, među velikim dionicima i manjim dionicima. U posljednjem e, pregledu rada banaka potvrđuje se taj pozitivni trend. A čak i e, pregled koje je napravila Europska komisija o malim i srednjim poduzećima ukazuje na to da prije tri godine kada se tvrtke pitalo gdje im je najveći problem, vrlo, vrlo često su odgovarali da je bilo teško dobiti kredit. Tu je razlika bila različita između e, središta i periferije. A danas je najveći problem naći klijente, a dobivanje kredita se nalazi na posljednjem mjestu i tako i treba biti. Isto tako, kada smo mi postavili pitanje zašto ste prvenstveno e, odlučili dati kredit, to je pitanje koje smo postavljali bankama, oni su tada odgovarali rizik i e, s obzirom da je na periferiji e, rizik veći, onda je na periferiji bilo puno teže dobiti kredit. Sada se ovo više ne spominje i sada je glavna stvar koja se pita je potražnja, a drugo konkurencija među bankama. Dakle, to je zapravo još jedan razlog, a i vijeće je zadovoljan, da, zadovoljno tom monetarnom politikom koja je zapravo u najvećoj mjeri ukinula i uklonila svu, e, svu segmentire. Hvala. Paul Tang. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče što ste došli na ovaj sastanak. E, stvoriti ekonomsku stabilizaciju je nešto što pada na pleća monetarne politike. Mislim da biste vi htjeli zapravo jednostavno da proračunske politike ne idu protiv monetarne politike. Komisija je uvela fiskalno stajalište, a nedavno politike pokazuju da Nizozemska ili Njemačka i druge države bi morale insistirati više, do 50 milijardi, kako bi imali cikličku E, politiku svojih zemalja. A e, čuli smo i da komisija zapravo tako nešto ne bi trebala niti spomenuti. Što vi mislite o tome? Je li to na bilo koji način pridonijelo stabilizaciji eurozone? A drugo pitanje je ono da se čini da ste vi glavno žrtveno janje za Šojbla. Prvo su rekli da se e, vi razlog e, populizma, a da je euro previsok, a onda će na kraju u Njemačkoj gdje su tako osjetljivi na inflacije uskoro reći da su cijene previsoke. Dakle, e, situacija takva kakva je ukazuje na to da bi u Njemačkoj i u Nizozemskoj zapravo inflacija trebala biti puno veća od 2%. Što vi želite? Kako bi stopa inflacije trebala biti u Njemačkoj i Nizozemskoj? E, prema vašem mišljenju. se tiče vašeg drugog pitanja, e, ja bih zapravo počeo najprije odgovorom na drugo pitanje. Diferencijali u stopama inflacije nisu nešto novo. Postoje od uvijek. Prije krize e, postojala je vrlo velika razlika u stopama inflacije, a to vidimo i danas. Naš je cilj definiran stopom inflacije za cijelu e, eurozonu, a ne za pojedine zemlje članice. I moram reći da neću sada komentirati izjave pojedinih nacionalnih političara jer bih tada morao komentirati prevelik broj izjava, prevelikog broja političara. Ali Sjećam se onoga što je moj prethodnik rekao, Wim Duisenberg koji je bio mm, nizozemac. Kada bi se napala njegova monetarna politika, on je rekao nešto otprilike, pa to je rezumljivo. Političari, naročito u doba predizborne kampanje, govore o monetarnim politikama, iako je puno ljepše e, doći do pristojne razmjene mišljenja nego li upiranje prstom. To je razumljivo, dakle, da političari izražavaju svoje mišljenje. Ali isto tako je razumljivo da neovisne središnje banke ne slušaju, na, e, ne slušaju takve primjedbe. Nadalje, što se tiče fiskalnog stanovišta, moram e, ispraviti što sam rekao. E, nisu svi isto postupali. E, izuzetak što se tiče učinkovite fiskalne politike bila je nizozemska gdje je fiskalna politika zaista bila učinkovita. Oni su napravili značajne pomake u oporezivanju. Što se tiče dakle fiskalnog stajališta, ono treba biti ili prije toga da kažem ono je sada mislim prikladno. Mislim da ćemo do kraja godine e, ustanoviti da je lagano ekspanzivno. Nekoliko zemalja je svoje planove e, ekspanzije povećalo zajedno i prilagodilo različitim potrebama u različitim zemljama. Međutim, fiskalno stajalište u svakoj zemlji mora odražavati svakako potrebu da se da podrška oporavku, ali isto tako i održivosti. Ranije sam spomenuo da u nekim državama jednostavno nema nimalo fiskalnog prostora. Međutim, da kažem nešto o zemljama koje imaju fiskalnog prostora. U eurozoni ima države koje imaju fiskalni prostor i punu stopu zaposlenosti, a ima ih koji nemaju fiskalnog prostora i imaju veću, veliku nezaposlenost. Dakle, što se tiče prve kategorije, tražiti bezrezrednu fiskalnu ekspanziju u zemljama gdje je vlada puna zaposlenost nema puno smisla. E, bilo bi dobro da se taj prostor koristi za ostatak eurozone. Međutim, nemamo nikakav e, mehanizam sada, institucionalni mehanizam koji će nacionalni fiskalni prostor pretvoriti u europski fiskalni prostor. To jednostavno ne postoji. Dakle, umjerene fiskalne ekspanzije se mogu biti dobre, ali one moraju biti ciljane i trebaju omogućiti veću produktivnost u tim zemljama zato što je tamo vlada potpuna zaposlenost. I zato treba savjetovati e, ulaganja u određene ciljene strukture, ali ne bih se zalagao općenito za fiskalno e, proširenje. Da, zato mnogi nas misle da fiskalne kapacitet treba koristiti da se riješi ta dilema. A, sada spontano za riječ, gospodin Zarijanopoulos. Hvala. Gospodine Dragi. Ja vam želim postaviti pitanje o Grčkoj i e, zanima me nešto o izvješću Europske središnje banke koje je nedavno objavljeno i iz kojeg se traži da ona zamijeni sektorske e, kolektivne ugovore sa ugovorima po poduzećima, što znači da će plaće biti još niže i da će situacija biti još fleksibilnija. Moje pitanje e, Znamo kakva, što su iz toga dobile tvrtke, ali svi će pojedinaca, plaće su se samo smanjile, nezaposlenost je velika i na kraju će plaće iznositi 257 eura. E, država kaže da je Europa dobra, a da je MMF loš. U čemu je razlika u mišljenju između Međunarodnog monetarnog fonda i Europske središnje banke? Je li perspektiva Europske unije velika otpuštanja? Europska unija ucijenjuje. A kakve su perspektive? Hoće li doći do oporavka? I u tom e, prvoj situaciji nećemo povećati sada e, plaće jer ćemo se opet vratiti na krizu. Vi ste govorili o e, tome da se će doći do izlaska iz krize. Na koji način? Hvala gospodine Ficas. Još jedno grčko pitanje. Postoje različite procjene što se tiče održivosti grčkog duga. MF MMF je vrlo negativne zaključke donio, dok Europski mehanizam za stabilnost je razumno optimističan, ako tako možemo reći. Što središnja banka misli što se tiče održivosti grčkog duga. Jeste li došli do zaključka? Hoćete li u bliže budućnosti doći do zaključka o tome hoćete li zauzeti drugačiji pristup? Možemo li čuti o tome par riječi? Thank you. I, unfortunately, I'm not the first question. I'm not, uh, uh, uh Hvala. Nažalost, što se prvog pitanja tiče, ne znam što je točno u izvješću OECD-a i mogu vam dati možda u pismenom obliku odgovor na vaše pitanje ako vam je to u redu. Da, pismeni odgovor kao Europska središnja banka na vaše pitanje u izvješću OECD-a. Međutim, radi se o tome da moraju postojati mjere koje će ubrzati apsorpciju nezaposlenosti. To je ono što je važno. Kako točno te mjere izgledaju, o tome se trenutno raspravlja u pregovorima za zaključenje druge revizije. Drugo pitanje je u određenom smislu također vezano uz ovo. Smatram da je u Grčkoj došlo do znatnog napretka do mnogih važnih promjena. A zaključak druge revizije većim dijelom ovisi o sljedećem. Prije svega, smatra se da za pozitivnu procjenu održivosti duga trebalo bi doći do primjernog viška od 3,5 3,5% srednjoročno gledano. Dakle, 3,5% primjernog viška za određeno duže vremensko razdoblje. I to je jedna od točaka u pregovoru. Druga se tiče zatvaranja fiskalnog jaza za 2018. Treće, treće se tiče određenog kompleta strukturnih reformi uključujući i reformu tržišta rada. Druga se tiče pravosuđa, treća energetike. No, ja bih dodao jednu, a tu ću odgovoriti na, o na pitanje o ulozi središnje banke, a to je e, kako se nosimo sa nenaplativim zajmovima. Dakle, kako se može nova snaga dati bankovnom sistemu. Naša uloga, načelno govoreći, u trojici, rekao bih, u protekle dvije, tri godine bila je osobito što se financijskog sektora tiče, takva da smo se mogli da smo mogli iskoristiti sve institucionalne kapacitete Središnje banke. Hvala, hvala vam na ovom vrlo zanimljivom i važnom monetarnom dijalogu odnosno dijalog o monetarnim pitanjima. Rekao bih da se slažem sa onome što ste rekli o važnosti regulatornog okvira na međunarodnoj razini. Primjerice, odredba koja smo glasali o Bazelu bila je poprilično drugačija od stava naših američkih kolega. I također smo u njoj istaknuli da podržavamo potpunosti E, snažne standarde na nacionalnoj razini. To je dakle vrlo važno u našem odboru kao i sve druge točke o kojima smo raspravljali. Hvala vam dakle na tome. Sljedeći e, dijalog humanitarnog pitanja ima 29. svibnja. Hvala. Yeah, colleagues, please. I have some announcements before moving to the next point. Uh, Poštovani kolege, nekoliko napomena prije sljedeće točke. Posjećamo na radionicu o financiranju Europskog fonda za strateška ulaganja, te vezi između ovoga i drugih investicijskih fondova koji će se održati u srijedu osmog a također vas podsjećam na zajednički sastanak odbora Ekon i Budget nakon zajedničkog odbora Ekona Kont Kokobu koji će se održati u ponedjeljak 13. u Strasburu. Također vjerojatno ćemo i glasati u Strasburu o oba izvješća koja odgađamo u današnjem dnevnom redu. Tako da vas molim da 13. u Strasburu označite svojim kalendarima. Iznimke Mifida 2, sve lingvističke verzije Mifida 2 prosljeđene su članovima odbora Ekon 31. sječnja. Također, pravnici lingvisti su pripremili korigendum i Ekon naveli kao odgovorni i glavni odbor. U skladu sa 131. člankom, u slučaju da nemamo nekakvih primjedbi na to, da ćemo korigendum uputiti parlamentu, bit će najavljen u plenarnoj, vjerojatno na drugom zasjedanju plenarnom i to u skladu sa pravilima 168a gdje će se o korigendumu i glasati. Sažetak preporuka odluka sastanka koordinatora imamo Prije svega mišljenje o izvješću 290-291 izvješću ekonomsko upravljanje. Koordinator je ekon su se već dogovorili o ovome. Izvanredni sastanak će držan biti u Strasburu s potpredsjednikom Kataninom, kao što sam rekao, a budući strukturirani dijalozi sa povjerenicima Moskovicijem i Dombrovskisom, Dombrovskisom, Moskovicijem, te razmjena stajališta sa predsjednikom Europskog fiskalnog odbora i drugim članovima na Ekonu. Datum će još biti utvrđen. Također, napisat ćemo predsjedništvu, odnosno predsjedniku parlamenta i zamoliti da se uputi pismo predsjedniku Estonskog parlamenta kako bi se izmijenio datum o konferenciji koja će se održati u Talinu. A što se financijske, radne skupine za financijsku pomoć tiče, sastanak će biti najprije održan kako bi se dnevni red za 2017. držao, vjerojatno 15. veljače, a tu ćemo raspraviti pitanje vezano uz tržište rada. Nova misija će biti upućena i u Grčku, a radna skupina će početi raditi na e, postprogramskim zemljama, pozivajući neovisne ekonomiste i nevladine organizacije. Nadalje, što se tiče financijskog sistema, on bi treba poružiti odgovarajuću političku podršku. Nadalje držat će se sastanci i sa povjerenikom Moskovicijem u ožujku. Ministri financija četiri najvećih zemalja će se sastati kako bi raspravili situaciju u Grčkoj i vjerojatno uključiti i neke ministre iz Grčke. Zatim ćemo raspravljati o privatizaciji fondova i konačno nadzor na delegiranim aktima, odluka o postupku veznem uz regulatorne tehničke standarde 21 MIFID pozicijski stav. Nismo imali većinu koja je bila za pokretanje postupka prigovora u Ekonu. Ukoliko netko to može učiniti kao klub zastupnika, to može učiniti na plenarno i potvrđujemo da je priopćenje zaprimljeno od predsjednika Tajanija vezano uz eh, rodnu zastupljenost u predsjedništvu odbora. Zamolit ću sve da dakle, dovršimo i naše izbore. Trenutno smo usamljeni s obzirom da nismo u punom sastavu. Imamo jedno mjesto na raspolaganju. Hvala vam i možemo prijeći na točke 6, 7 i 8. Razrežnice za EBU, EIOPU i ESMU. Izvjestitelj je Sander Luns. Razmatramo amandmane, pa riječ odmah dajem izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam, Zahvaljujem svim kolegama koji su pronašli dovoljno vremena da kvalitetne amandmane upute. Razmatramo trenutno sve amandmane, sastavljamo kompromise i mislim da ćemo to moći i učiniti i nadamo se poslati vam ih najkasnije do srijede, srijede na večer. Tako bi u slučaju u prethodnim godinama prijedlog je da se ne održi sastanak izvjestitelja u sjeni, već pismeni postupak, jer ako pogledamo kompromise, to je nešto što se čini izvedivim. Danas bih spomenuo dvije stvari. Prva, pojedini klubovi su spomenuli cijeli niz raznolikih pitanja amandmana, neki su se više usredotočili na proporcionalnost, drugi na zaštitu potrošača, transparentnost, Osobno sam uvjeren da ćemo moći objediniti većinu tih amandmana u kompromisima. Kratko bih se još dotaknuo dva amandmana, 26. i 32. u mišljenju o EBI, amandmani gospodina Langena i gospodina Karasa. Oba se bave mogućnošću integriranja EBE u ecb bankovni nadzor. Gospodin Karas je čak izričito naveo mogućnost integracije EBE u SSM u Frankfurtu. Dakle, činjenica da se EBA mora preseliti je nešto što moramo raspraviti, iako nisam siguran da je ovo mišljenje odgovarajuće mjesto za to. Osobito toliko detaljno i konkretno, drago. Jasno mi je da bi neki kolega voljeli da se EBA preseli u Frankfurt, primjerice kolege gospodina Heisa bi vjerojatno zagovarali Dublin, pretpostavljam da bi drugi talijanski kolege rado Ebu smjestili u Milano. Eto, ja sumnjam da će Brisel biti jedna od opcija, ali se uvijek mogu nadati. No, vjerujem da vam je jasno, u nacrtu kompromisa radi bih upotrebio frazu poput da se pobrinimo da je transparentnost što je bolje moguća vezano uz proces donošenja odluka oko budućeg smještaja EBE. No, za danas samo bih još rekao da se radujem danjim komentarima izvjestitelja u Sijeni. Hvala. Hvala vama. Dobro ste rekli, ovo nije odgovarajuće mjesto za raspravu o pregovorima o Brexitu, niti odlukama o sjedištima agencija, to je prilično očito tako da ne ćemo otvarati tu raspravu. U ime EPP-a Lange ima riječ. Da, ukupno ako sam dobro pogledao imamo više, od 100 amandmana za sva tri izvješća i e, sadržajno su se približno slični, tako da će vjerojatno biti možda moguće da izvjestitelj e, relativno bez problema dođe do kompromisa, međutim kod nekih pitanja postoji i e, razlika na koje treba upisati, a to je jedna stvar je kako će e, izgledati sredstva i hoće li biti tu smanjenja sredstva. Neki misle da treba preraspodijeliti neka sredstva i izvjestitelj je rekao što se tiče konvergencije i provedbe koje trebaju biti više e, financijski podopet od legislativnih e, pitanja. drugi prijedlog je, e, gospodin na primjer, traže da se treba držati, agencija treba držati svojih mandata za ESU, dalje znači ovdje ili ondje, recimo za EOP-u i e, na primjer da su prekoračili svoj e, mandat. E, kolega Frunzulika je na primjer kritizirao rumunske financijska tijela i tražio veću nadzor od strane EOP-e i i drugi zastupnici su to E, također potvrdili da postoji postoje trenuci kada nadzor, financijski nadzor ne funkcionira i da e, tu treba raspraviti još jedno sadržajno pitanje. Znači, ne radi se sada naravno o tome kamo bi se trebala preseliti ova institucija, eventualno u Frankfurt ili kamo već, ako dođe do Brexita, to nije nešto čime se možemo danas baviti, ali moramo se baviti E, pitanje spajanja sa SSM-om, gdje već i tamo iz proračunskih razloga sadašnji ugovor kaže da EBA e ima e, samo najam EBE za, do, do 2026. da taj izdatak također treba uzeti u obzir u obračunskim pitanjima. mislim svejedno je kamo će otići E, ovama ili onamo e, EBA. Prije veća je stvar e, ova sa najmom i druga stvar je ova transparentnost koju su iznesli kolega Gigol, Cani, Marijas i tako dalje. Kolega Gigolt govorio je i o kanalu za zviždače, o jednom u kod je i E, drugih institucija, dakle gdje bi se mogli e, javiti e, zviždači i tako dalje. Ali vjerujem da ćemo kod svih amandmana uspjeti pronaći neko razumno rješenje. Hvala vam u ime SIDEA, u ime gospodina Fran Zulike, gospodin Silva Pereira ima riječ. Hvala vam. Ispričavam se u ime našeg izvjestitelja u Sijeni koji nije mogao danas biti prisutan. I rekao bih da ova tri nadzorna tijela su svakako vrlo važna, a godišnja razrišnica je dobra prilika da se identificira određene probleme. Glavni razlog za brigu je to što se želimo pobrinuti da ova tijela imaju dostatne resurse za ispunjavanje svog mandata i neovisno i učinkovito. I naše stajalište da proširenje zadataka ovih tijela mora biti e, nadomješteno i daljnjim resursima, odnosno dodatnim, a ne samo racionalizacijom postojećih. To je ono što nas najviše brine i istaknuo bih ovdje amandmane koje je naš klub izložio, osobito koje se tiču članaka 2 i 4. Siguran sam da će ih izvjestitelj uzeti u obzir. Pismeni postupak koji je izvjestitelj predložio je razlog za dodatni optimizam što se tiče mogućnosti kvalitetnih, sveobuhvatnih kompromisa e, koji će uzeti u obzir sve interese i našeg kluba. Hvala. Hvala vama, ne vidim nikoga u ime ECR-a. E, ne, vi ste izvjestitelji, naravno. Alde, gospodin Torvalds. Hvala. U pisanim komentarima imao sam neke malo više diplomatske komentare na određene amandmane. nas s obzirom da je izvjestitelj već bio vrlo jasan o tome koji je njegov stav, mislim da ne moram ulaziti u detalje. Mogu podržati samo u pokušaju pronalaženja jednog uobičajenog načina nastavka rada na dosijevu. Samo izvješće je kvalitetno, uravnoteženo. Mislim da je ton kojim je napisano dobar i nadam se da ćemo mm, nastaviti uspješan rad usprkos nekim amandmanima u bližoj budućnosti znam da dolazi na red revizija ESA, tako da trenutno ne moramo ulaziti u to gdje će nešto biti smješteno. Radim se dakle dalje suradnje sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sijeni, ali na obzoru mislim da se pojavljuju neki problemi. Thank you. Uh, u ime Goja nema nikoga, u ime zelenih Sven. Hvala prije svega izvjestitelju na sveobuhvatnom jasnom izvješću s kojim se većim dijelom slažemo. Osobito što se tiče promjena sporazuma o financiranju koje uključuje i proporcionalnost. Isto tako, zahtjev za višom razinom kvalitete što se tiče transparentnosti, osobito zapisnika upravljačkog odbora. To su sve važne stvari i u potpunosti se slažemo. Zahvaljujem Werneru Langenu na podršci koje pružuje našoj inicijativi da se uključi zaštita zviždača tu bih rekao da bi to moglo biti vidljivije ili da bi to trebalo uopće uključiti za Europske, Europsku nadzornu agenciju. Dakle, bilo bi dobro to uključiti ovdje na temelju prethodnog zajedničkog rada u prošlosti. Naglasio bih nešto drugo. Postoje neke razlike u mišljenjima. ovdje imam jedno glavno pitanje koje bih spomenuo. Neki amandmani koje je Werner Langen već spomenuo dovode u pitanje da li nadzorna tijela, osobito je i OPA, su se držala svog izbornog mandata. Ja sumnjam da niti u jednom, da u bilo kojem slučaju možemo dokazati da su oni svoj mandat prekoračili i bio bih vrlo oprezan u razrešnici parlamenta ako želimo reći da je došlo do prekoračenja mandata. Dakle, bilo bi dobro da date dokaze za tako nešto prije nego što iznesemo takve tvrdnje. Zatim, Kao što je izvjestitelj rekao, postavlja se pitanje da li bi se, da li bi financirale aktivnosti koje nisu vezane uz njihovu suštinsku aktivnost u trećem članku. Tu također sumnjamo da je to lako dokazati, jer stvarnost je takva da mandat uključuje zaštitu potrošača, ulagača, uključuje pitanja koja se tiču financijske stabilnosti i tako dalje. Dakle, vrlo snažan mandat i ukoliko proučite ono čime su se S bavile, u većini slučajeva one nisu uspjevale ispuniti svoj mandat jer, jer nadležna tijela u državama članicama nisu dale nadležnosti za djelovanje. I to je ono što smo istaknuli jednom od svojih amandmana i to je stalište koje je prilično drugačije od onoga koja tvrdi da su ESE prekoračile svoj mandat. Ja bih radije rekao da je došlo do problema s proporcionalnošću ponegdje i sa time se svi slažemo. Dakle, došlo je do nekih pravila koja su bila pretjerana što se tiče opterećenja malih tržišnih dionika, ali vrlo je teško naći same primjere gdje bi oni u potpunosti mogli ispuniti svoj mandat. U jednom amandmanu spomenuli smo cijeli niz tema s kojima se dakle nisu mogli pozabaviti. Tako da je ovo nezgodno područje i stajališta klubova se razlikuju. SID spominje zaštitu potrošača ima sličan stav mojem. Tako da mislim da bi u kompromisnim amandmanima ovo moglo biti osjetljivo, da je to jedna područje gdje doista postoje nekakvi suštinski problemi. Uz to imamo i pitanje što sa preseljenjem institucija. Mislim da je tu moguće pronaći zadovoljavajući kompromis, iako moram reći da je parlament uvijek bio za to da postoji jedna lokacija kako bi se povećala učinkovitost. A to naravno i dalje ima smisla. No ono što mi nije jasno, i tu moram od Markarasa Venedlangena Langena pitati, ideja integracije EBE e u SSM bi, trenutno značilo da ih se integrira u okvir središnje banke. Želimo li doista imati više institucionalnih ovlasti unutar središnje banke, ili bi zapravo parlament prije trebao zatražiti neovisnog nadzornika van središnje banke, koje bi tada uključivao u svom radu i funkcije ovih nadzornih tijela. To meni ima smisla, no zahtjev da se ova funkcija unese u okvir središnje banke, oslabljujući tako demokratski nadzor, nisam siguran da bi parlament tako nešto prihvatio. Hvala. Mm, ne vidim nikoga iz drugih e, klubova. Želi još netko? Evo, kratko samo, molim, evo. Da, jednom što ste, jedna stvar što se tiče prekoračenja mandata, to se tiče e, zakonodavstva prve razine iz e, delegiranih pravnih akata, to smo još rekli, tu bi se EZO nadzorna tijela trebala držati a, dakle mandata i prve razine ove zakonodavstva. A druga stvar, ja sam ovaj zahtjev stavio zato što smatram da novčana politika i nadzor banaka trebaju biti e, nešto što će e, biti e, odvojeno kao ovlast, ali ne trebamo ići na izgradnju daljnjih institucija. Hvala izvjestitelj. Hvala. Hvala svim izvjestiteljima o sjeni na svemu što su iznijeli. Mislim da će se ova tri mišljenja moći na najbolji način e, urediti i usmjeriti u pravom smjeru. E, također, e, kratko samo, gospodine Langen, još SED i drugi su to rekli, jedno rješenje će biti da se naglasi autonomnost i nadzorna funkcija ovih institucija. Što se tiče poštivanja zadnog mandata, to je sada već u nacrtu kompromisa koje ćemo najkasnije u srijedu dovršiti. Mislim da je to pitanje naravno i zdravog razuma i legalnosti. što se tiče ugovora o najmu EBE, Gospodine Langen, postoje još i dodatne informacije iz e, ureda EBE. Naime, čini se da su oni ispregovarali e, već e, i klauzulu o izlasku iz ugovora koja se može 2020. aktivirati uz određene penale i tako dalje. To će znači, biti također dostavljeno s načinom kompromisa. SED što se tiče resursa, dobro nije bilo posljedice napomena tu. Eh, Alde ima eh, seminar 8. Eh, veljača o reviziji sa nadzornih tijela. I na kraju sve ne transparentnost, zapisnik i tako dalje, to je sve uključeno za zviždače, također to ću pogledati. A što se tiče financiranja svih pitanja koja nisu povezana s temeljnom djelatnosti, tu treba naravno pratiti ovaj, ovo načelo proporcionalnosti, vidjet ćemo kako ćemo to uključiti. Evo toliko, hvala. Hvala. Glasat će se 27. veljače i na plenarnoj 23. Eh, ožujka i ne trebam ponavljati ovaj problem sa, koji je već naglašen sa prekoračenjem mandata. Mi imamo za to odgovarajući alat, to je naš naša pravo na kontrolu. Ako provjerimo i utvorimo da nešto nije u redu, možemo djelovati. A to je drugo, ako se radi o resursima za mandat, to je drugo, ali to je čisto drugo pitanje, različito pitanje od ovoga. Tako da mislim da ćemo nekako pomiriti E, ove dvije potrebe jedno s drugom da. Da, to jest naša mogućnost i to je alat u našim rukama. Naravno da je prevencija bolja i znam da se u prevenciji može i svašta ono biti učinkovit. Dobro. Naravno ne moram niti podsjećati na razliku između institucija u europodručju i E, na cijelom ostatku jedinstvenog tržišta postoje različite tu funkcije i, na primjer, EBSP, e ali dobro. E, I nadzorna tijela EC će biti revidirane i bit će odgovarajuće mjesto da se o tome raspravlja. Razrežnica je čisto druga stvar koja se odnosi na resurse. Dakle, hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Zaključujemo sastanak. Sljedeći sastanak ponedjeljak 13. veljače u Strasburu u 7 na večer. Zahvaljujem, zatvaram sastanak.